Posjećam da u slavu e, stavu sa člankom trećim, stav, člankom trećim stavkom drugim gospodin Kuloglu e, će e, raditi među njima pod uvjetom da popuni dokument prema kojem ne obnaša nikakvu dužnost koja je inkompatibilna sa svojom funkcijom ovdje. Zatim ECR traži da Amsad Bašir bude sudjeluje u radu sa u izaslanstvu za odnose s Afganistanom. Ima li ko e, išta protiv? Ne. Dakle, to se usvaja. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. E, imamo sada e, pitanje usmenog pitanja i